Poštovane dame i gospodo, evo 17 sati i 7 minuta. Danas će sastanak biti kratak, imamo glasanje. E, želim svima e, dobar dan, želim vam lijep početak tjedna. Biće zanimljivo jer će biti saslušanja kandidata i kandidatkinja za komisiju. Ja bih e, otvorila ovaj sastanak e, usvajanjem dnevnog reda. Dnevni red se usvaja i sada prelazimo na priopćenja predsjedništva. U pisanom postupku su koordinatori e, usvojili plan za e, razradu mišljenja Zatim za odobrenje za e, misije u Hrvatskoj u e, prosincu 2019. Misija će se sastojati od sedam članova, praktički će biti zastupljeni članovi svih klubova zastupnika. Sljedeća točka, e, to je dio koji se odnosi na glasanje. Radi se o proračunu Europske unije za 2020. Tu su unutra svi pojedinačni planovi. Dakle, idemo na elektronično, elektroničko glasovanje. Imate li svi svoje kartice? Kvorum vidim imamo. E, I sada e, dajem na glasovanje izvješće E, želite li, kolegice, želite li se vi još izjasniti? Sve u redu? Mislim da smo o svemu razgovarali na prethodnom sastanku, sve je jasno, jasan je izbor, dakle na ljudima je da odluče kako će glasati. Hvala, to sam i mislila, ali htjela sam vam dati e, priliku da eventualno još e, se očitujete ako imate kakav komentar. Kompromis broj 1. Elektroničko glasanje e, je otvoreno. Ako vam ne funkcionira ovaj uređaj, e, isprobajte na nekom drugom mjestu možda radi. Vjerojatno je problem s karticom ili tako nešto. Možda ste ju krivo stavili unutra. Ne. Nismo čuli sve jer nije korišten mikrofon. Ako vidimo da se jedan glas ne pojavi, onda ćemo ga dodati ručno. Dakle, glasanje je bilo otvoreno, sada je glasanje zatvoreno. Kompromis je, broj 1 je usvojen. 19 prema 6. Ako glasate za, onda vas molim da dignete ruku, pa ću ja onda tako pribrajati vaš glas. Odnosno, oduzet ću ga ako bude glas protiv. Ovime je glasovanje zatvoreno. Kompromis je usvojen. 19 glasova za, 6 glasova protiv. Protiv sljedeći dio. To je amandman broj 18. I dalje ćemo glasati elektronskim putem. Otvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. Amandman je usvojen sa 20 naprama 5. Amandman 19. E, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. A evo sad radi sve. 19 glatova za, 5 protiv, 1 suzdržani, usvaja se. Kompromis 2, glasanje je otvoreno. Zatvoreno. 23 glasa za, 1 protiv i 1 suzdržani. E, amandman je usvojen. Time dolazimo do amandmana broj 28. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 19 glasova za, 4 protiv, 1 suzdržani. Usvaja se. Amandman 26. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Također usvojeno 13 za, 12 protiv. Amandman 27. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 24 za, nitko nije protiv, jedan suzdržani. Amandman vana, 29, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se 20 za, 5 protiv. Amandman broj 30, glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Također se usvaja 19 za, 3 protiv, 3 suzdržana. Time dolazimo do amandmana broj 31, Rafaela Tolere za Karopulu. Glasanje je otvoreno, zatvoreno. Amandman se usvaja s 19 glasova za, 5 protiv i 1 suzdržani. E, oprostite. Jedan je amandman otpao. Sada imamo 32. Marija Nojhl. Otvaramo glasanje. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se 20 za, 4 protiv, 0 suzdržanih. Amandman 33, e, e, oprostite, Monika Vana. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se 22 glasa za, 3, protiv, nema suzdržanih. Kompromis broj 3, otvaramo glasanje. Glasanje je zatvoreno. 19 za, 3 protiv, 3 suzdržana, usvaja se. Time dolazimo do amandmana 39 Karvalja. Otvaramo glasanje. 39 da. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se 22 glasa za, 3 protiv, nema suzdržanih. Sada prelazimo na kompromis 4. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 21 glas za, 3 protiv. Amandman 45. Otvaramo glasanje. Monika Vana. Amandman 45. Glasanje je zatvoreno. 19 glasova za, 6 protiv, nema suzdržanih. Amandman 46. E, Višnjevska. Otvaramo glasanje. Zatvaramo glasanje. Usvaja se 22 glasa za, 3 protiv, suzdržanih nema. Amandman 47 tolere i ostali. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se 22 za, 2 protiv, 1 suzdržani. Kompromis broj 8. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 17 za, 6 protiv, suzdržanih nema. Sada smo na amandmanu broj 50. Višnjevska. E, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 22 za, 3 protiv, suzdržanih nema. Usvaja se kompromis 5. E, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 22 za, 5 protiv i suzdržanih nema. Usvaja se. 56. Amandman Fitzgerald. Otvaramo glasanje. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se 22 glasa za, 2 protiv, 1 suzdržani glas. Amandman 58. Jackie Jones. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 20 za, 5 glasova protiv, suzdržanih nema, usvaja se. Prelazimo na amandman 59, Pereira. Glasanje je otvoreno, zatvoreno, usvaja se. 17 za, 7 protiv i suzdržanih glasova nema, usvaja se. Amandman 60, Jackie Jones. Otvaramo glasanje. Glasanje je zatvoreno. 19 glasova za, 5 protiv, 1 suzdržani. Usvaja se. 61. Jones. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 20 glasova za. Sada prelazimo na kompromis 6. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 19 za, 5 protiv i 1 suzdržani glas. Usvaja se. Idemo sad dalje. Amandman 4, Marije Nojhil, glasanje je otvoreno, zatvoreno. 20 za, 5 protiv, usvaja se. Amandman broj 5, Fitzgerald, glasanje je otvoreno, zatvoreno. 22 glasa za, 3 protiv, usvaja se. I sada eh, amandman 6, Vana, glasanje je otvoreno, Glasanje je zatvoreno. 20 za, 4 glasa protiv, 1 suzdržani. Usvaja se. Sada amandman 7 uz uvodne izjave. Amandman Višnjevske. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. 24 za, 1 protiv, suzdržanih nema, usvaja se. Kompromis broj 7 sada stavljam na glasanje. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. 21 glas za, 4 protiv, usvaja se. Time dolazimo do amandmana broj 11. Jones, glasanje je otvoreno. Zatvoreno. 20 glasa za, 4 protiv, 1 suzdržani, usvaja se. I sada uvodna izjava 12, također Višnjevska, e, glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se s 22 glasa za, 2 protiv i 1 suzdržani glas. Time smo završili s glasanjem. E, time smo e, obavili ovaj dio dnevnog reda koji se odnosi na glasanje. To smo jako brzo obavili. Čestitam izvjestiteljici i svima koji su konstruktivno radili na ovome. Sad još imam jednu informaciju. Oprostite, nemojte još ići, nismo još gotovi. Napravila sam pogrešku. Kad je proračun u pitanju, nema Nema završnog glasovanja, nego ono što zovemo opinion. Zato vas molim da još malo ostanete. Malo sam bila prebrza. Znači, sada otvaram završno glasovanje. Molim vas da opet e, iskoristite svoje kartice. Oprostite, to sam vam, pogriješila sam. Dobro. Je li netko već pospremio karticu? Neki glasovi nedostaju. Dakle, glasanje je sada e, zatvoreno. Evo, svi ste sudjelovali. Čestitam, 19 glasova za, 5 protiv i 1 suzdržani glas. Usvaja se. Čestitam izvjestiteljici. Sada smo na točki dnevnog reda razno. Očito nema ništa, svi bježe. Onda ću samo reći šestog 11. imamo sljedeću sjednicu od 9 sati do 12 i 30 sati. Hvala. Ja, alles gut. Na, ich war jetzt zu voreilig heute.